Comincio subito con eh, l'ordine del giorno. Eh. Počinjemo odmah sa dnevnim redom. Prva točka se odnosi na usvajanje dnevnog reda. Kao što svi znate, postupak imenovanja povjerenika i njihovih portfelja još nije gotov. Tako da odbor neće moći usvojiti pisana pitanja. Ja ću vam kasnije predložiti da koordinatorima povjerite mandat izrade pisanih pitanja povjerenicima. Znači, ako nema nikakvih e, prijevedaba, sa ovom manjom izmjenom možemo usvojiti dnevni red današnjeg sastanka. Nema primjedaba. Prelazim dakle na priopćenja predsjednika. Moramo unijeti ispravku e, uredbi o unošenju invazivnih e, egzovrsta. E, to je e, inače postupak koji smo žurno proveli krajem prethodne godine, no nismo zbog toga imali dovoljno vremena kako bismo dali vrijeme službi prevođenja da dovrši prije glasovanja na plenarnoj sjednici rad na potrebnim ispravkama. Zbog toga tu imamo neke ispravke koje ćemo priopćiti na sljedećoj plenarnoj sjednici. Ako do kraja današnjeg sastanka ne bude nikakvih primjedaba na ove ispravke koje su samo pravno i jezične prirode, možemo onda to smatrati usvojenim. Zatim sljedeće priopćenje se odnosi na današnju uslugu simultanog prevođenja. Imamo na raspolaganju 21 jezik. I kao i obično, naš se sasanak prenosi putem web streaminga. Mislim da s time možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasovanje. Možemo odmah prijeći na mišljenje odbora MV o proračunu za godinu 2015. za sve dijelove. Ja sam izvjestitelj Neću dati nikakav uvod, nego vas samo posjećam da ćemo prvo glasovati o dijelu koji se odnosi na same brojke, a nakon toga, kao što je i ispravno, glasovat ćemo o izrađenom mišljenju. Odmah ću početi sa glasovanjem. Dakle, ako ste spremni, glasujemo podizanjem ruku, a ako bude potrebno, provjerit ćemo elektroničkim putem. Prvi amandman, 6300, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi amandman kolege Eghauta. 6334. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Ne, ispričavam se. Provjera. Ide Ja se moram priviknuti. No, ja Usvojeno. Treba reći da je glasovanje završeno. Usvojeno. Ispričavam se. E, moram samo napomenuti da moj uređaj ne radi.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 Ok. Emendamento ICAUT 6000... Amandman ICAUT 6333. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 6332, gospodina Eichhauta, tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6301. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. Amandman Konečna Ferreira 6344. Eh, Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman izvjestitelja 6302. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6303. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman Konječna Ferreira 6338. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Jasno odbijeno. Amandman izvjestitelja 6305. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman Konečna Ferreira 6341. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman izvjestitelja 6304. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6306. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6307. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6308. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman Rivasi 6336. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman Konečna Ferreira 6343. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6345. Konečna Ferreira. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6346 konječno Ferreira. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman Nađi 6349. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman Hrbenji 6350. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman Kaputo 6352. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Onda ću vas zamoliti da glasujete skupno o amandmanima od 6309 do 6313. Svi amandmani izvjestitelja. ako nema primjedaba, glasujemo skupno. od je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeni. Amandman Rivazi 6337. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman Gigold i trideset 6335. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 6314 e, do 6319. To su sve amandmani izvjestitelja. Glasujemo skupno. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6347, Wilmot i ostali. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 6348 je predlagatelj povukao. Amandman e, Gal Hölbeni 6351 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman Kadenbach. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6320. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman Konječna Ferreira 6339 koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman izvjestitelja 6321 tko je za? Je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman izvjestitelja 6322. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 6340. Koneša Ferreira. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6323 i 6324, o njima možemo glasovati zajedno ako nema primjedaba. Tko je za? Ne, ispričavam se. Dobro, odvojeno. Aman 6323, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 6324, tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 6342 Koneša Ferreira, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Skupno, da vidimo možemo li glasovati o amandmanima od 6325 do kraja, 6331. Ne, ispričavam se. 6325, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 6326, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6327, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6328, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno Usvojeno. 6329, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 6330, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 6331, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo sada na mišljenje. Cominciamo con eh, l'emendamento 1. Počinjemo sa amandmanom broj 1, koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 4 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 je predlagatelj povukao, amandman 10 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 12 u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 13, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Završno glasovanje elektroničkim putem otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Iz EPP-a imamo dva glasa viška. Dakle, zamolit ću dva zamjenika kolega iz EPP-a da izvuku svoje kartice. Ponavljam, iz kluba EPP-a imamo dva glasa viška zapravo za sada još jedan glas viška. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Continuiamo con... Nastavljamo s glasovanjem. Così come vi ho detto prima, le linee guida per... Eh, Kao što sam rekao prije, Sukladno smjernicama za saslušanje povjerenika, povjereniku odbor može postaviti tri pitanja u pisanom obliku. Znate da postupak imenovanja povjerenika i određivanja portfelja kasni, tako da smo na sastanku koordinatora odlučili da ćemo komisiji predložiti, odnosno pardon, odboru predložiti da da mandat e, o odlučivanju koordinatorima o izradi ova tri pitanja. Moramo potvrditi tu odluku glasovanjem, dakle pitam vas e, jeste li za to da tu odluku povjerimo koordinatorima. Tko je za? Tko je protiv? Imamo dva protivna glasa. Suzdržani?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 stajalište vijeća i da ćemo odmah riječ vijeću koje će nas izvijestiti o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO proizvoda na svom području. ću odmah riječ predstavniku vijeća, odnosno talijanskog predsjedništva, koji će nam iznijeti stajalište vijeća i nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Izvolite. Grazie, prezident Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Želim zahvaliti vama, gospodine predsjedniče, i također uvaženim zastupnicima na ovoj mogućnosti koju su nam pružili da vam najavimo sadržaj zajedničkog stajališta vijeća o predmetu koji smatramo od ogromne važnosti. Direktiva o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO proizvoda na svom području predstavlja zakonodavni prioritet za talijansko predsjedništvo i zbog toga se nadamo da će moći ostvariti plodonosnu suradnju s vama, a tu se naročito obraćam izvjestiteljici gospođi Rise i također izvjestiteljima u Sjeni. Nadam se da ćemo što prije o tome moći postići sporazum. Kao što znate, u vijeću je postignut politički sporazum nakon niza godina zastoja. Godinama se tražio jedan prihvatljivi kompromisni tekst e, i najzad nakon golemih e, poduzetih napora, na tome možemo zahvaliti grškom predsjedništvu, uspjeli smo izraditi jedan prihvatljiv e, kompromisni tekst koji su odobrile gotovo sve delegacije. 26 zemalja članica je glasovalo za. Cilj ovog zakonodavnog akta je postići ravnotežu između s jedne strane potrebe da se sačuva sustav e, ovlaštenja na europskoj razini, ali s druge strane da se izađe u susret e, potrebama koje su izrazile i zemlje članice i javnost su istima, da im se povjeri veća fleksibilnost kako bi mogle voditi računa o posebnostima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini i to je obrazloženo na više načina, recimo obrazloženja koja su navedena, uvezana za poljoprivrednu politiku i tako dalje. No, u svakom slučaju, uz velike napore uspjeli smo izraditi kompromisni tekst u osnovi tog e, teksta naravno nastojalo se voditi računa o potrebama zemalja članica i nastojalo se poštivati načelo subsidijarnosti, a to su također načela koja su i u osnovi stava parlamenta na prvom čitanju. Dakle, čini se da e, se slažemo sa glavnim ciljevima ovoga teksta. Kada je riječ o konkretnom sadržaju prijedloga, ja ću ga ukratko opisati. Vijeće je uvelo jednu novost, odnosno mogućnost opt-outa u dvije faze, a cilj takoga sustava, takoga mehanizma jest nastojati od samoga početka osigurati pravnu sigurnost. Znači, u prvoj fazi zemlja članica koja to bude željela moći će uz posredovanje komisije zatražiti od predlagatelja molbe jednu dozvolu, dakle to je postupak izdavanja dozvola, dakle zemlja članica putem komisije će od predlagatelja moći zatražiti da se dozvola ograniči na određeno zemljopisno područje. Znači, u toj prvoj fazi će se nastojati izraditi od samoga početka jedan sporazum i ukloniti u samom korijenu sve probleme, u samom početku. Znači, tu se predviđa i prešutni pristup, e, pristanak e, e, predlagatelja i tako da će se onda dozvola izdati sa tim određenim ograničenjima u zemljopisnom smislu. Ako se ne postigne sporazuma, odnosno ako predlagatelj ne bude se složio s time, onda će ipak zemlja članica moći ograničiti ili zabraniti na vlastitom nacionalnom teritoriju uzgoj GMO proizvoda. I tu prelazimo na drugu fazu gdje su navedeni određeni uvjeti i rokovi kako bi se pružila pravna sigurnost svim uključenim akterima i tu se pozivamo na obrazloženja imperativne prirode, odnosno vijeće je odlučilo kao i e, pri prvom čitanju se nadovezati na istu strukturu, dakle ono je navelo jedan neiscrpan, to je otvoren popis, to moram naglasiti, jedan neiscrpan popis obrazloženja koja mogu navesti zemlje članice kada budu tražile ograničavanje ili zabranu uzgoja. Zajedničko stajalište ćete moći sami pročitati detaljnije. No, recimo među obrazloženjima imamo razloge vezane za poljoprirodnu politiku, zatim gospodarski učinak ili želju da se izbjegne prisutnost GMO-a u drugim proizvodima, no to je dugačak popis i ponovno naglašavam otvoren. Kada je riječ o drugim sastavnicima samoga sporazuma, E, treba navesti jednu odredbu koja je pridodana krajem pregovora koja omogućuje da nakon i završetka postupka izdavanja dozvole, dakle i nakon što je dozvola dozvana, dakle to omogućuje zemljama članicama u slučaju nastupanja novih objektivnih okolnosti da pristupe ograničavanju ili izdavanju zabrane. Znači, stalno se revidiraju podaci, stalno je prisutna mogućnost opt-outa, dakle i nakon izdavanja dozvole zemlja članica će moći ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO proizvoda. Osim toga, u skladu sa stajalištem koje je parlament zauzeo u prvom čitanju, imamo također i mogućnost prijelaznih odredaba kako bi se reguliralo i E, postupke u toku u trenu stupanja na snagu zakonodavnog prijedloga, za što se nadamo da će se što prije dogoditi. A kada je riječ o pravnoj osnovi, vijeće je odlučilo zadržati pravnu osnovu koju je u početku predložila Europska komisija, uzimajući u obzir i djelovanje unutarnjeg tržišta i također uzimajući cilj sveobuhvatne namjenu i namjeru akta. E, Kada je riječ o pravnom obliku akta, vijeće, kao što ćete vidjeti, je odlučilo izmijeniti e, sam pravni oblik. Komisija je bila predložila u početku da to bude uredba, no nakon pomnog razmatranja vijeće je u dogovoru sa komisijom odlučilo e, ipak da to bude direktiva. Mi smatramo naime da je direktiva ipak prikladnija kada je riječ o instrumentu koji omogućuje zemljama članicama da ipak odlučuju o nečemu, a ne da to bude jedan e, pravni akt koji je izravno primjenjiv na zemlje članice. Znači to je sada zadani pravni oblik. Koji su sljedeći koraci? Kao što znate, mi ćemo službeno prenijeti naše stajalište Europskom parlamentu na sljedećoj plenarnoj sjednici na zasjedanju 15. rujna i time će započeti drugo čitanje. Kao što sam već rekla, za talijansko predsjedništvo to je e, značajan prioritet, ali mislim da je i javnost e, vrlo jasno izrazila svoje mišljenje o ovome pitanju koje je svakako od velikog interesa za cjelokupno društvo i koje zahvaća sve aktere od proizvođača do potrošača. Dakle, Mislim da mi kao politički subjekt moramo poduzeti nešto što prije i sa e, izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u Sijeni. Nadamo se da ćemo moći konstruktivno surađivati na e, donošenju jednog prijedloga i na postizanju sporazuma do kraja godine. Nadam se da sam bila jasna i želim još jednom zahvaliti i predsjedniku i svima vama na ovoj mogućnosti da vam se obratimo i predstavimo, najavimo na neki način sadržaj zajedničkog stajališta i želim poželjeti ugodan rad svima. Hvala gospođi Venturelli koja nam je iznijela ovo stajalište u ime Vijeća italijanskog predsjedništva. Sada moramo organizirati svoj rad. Predlažem da napravimo dva kruga pitanja. Prvi krug sa izvjestiteljicama onda izvjestiteljima u sjeni. A neki kolege su se također već javili za riječ. Nakon prvoga kruga naravno omogućit ćemo predstavnici vijeća da e, da svoje odgovore na pitanja. Dajem odmah riječ kolegici Frederik Ries e, i ona je izvjestiteljica i ume parlamenta. Izvolite. Ako mi dopustite, postavila bih više od dva pitanja ili mogu e, postaviti maksimalno dva pitanja. Inače, hvala na dokumentu koji nam je predstavljen. Po tranquillamente parlare... E šanse. Možete slobodno govoriti i ako budete imali kakvih pitanja za talijansko predsjedništvo, moći ćete naravno i to učiniti. Hvala gospodine predsjedavajući. Jer sam ja napravila ehm, tek prvu preliminarnu analizu, jer smo na početku ehm, postupka, tako da imam neka pitanja kako bismo ehm, riješili ovo pitanje koje je dugo bilo e, blokirano u e, vijeću. Bilo je jako važno e, čuti objašnjenja gospođe Natureli iz predsjedništva i važno nam je postaviti pitanja vijeću i komisiji. Jer jako je važno vidjeti u kojoj u kojoj mjeri se razmišljanja u Europi razlikuju po ovom pitanju i prvo čitanje u parlamentu je upravo to pokazalo. S druge strane, sasvim je jasno da eh, da je vrlo jasno da je važno deblokirati eh, situaciju eh, i države članice sve više žele da se taj sustav davanja autorizacije deblokira. Znam da je takva situacija u Italiji, u Poljskoj i u drugim zemljama e, koji imaju problema s pravosuđem u tom smislu. Ja sam imenovana izvjestiteljicom e, i zapravo nastavljam e, se na rad Korin Lepaže. Mislim da je kohezija i koordinacija bila potrebna da bi se postigao napredak u području većine točaka. A treba reći da je tu potrebna većina i e, ako želimo ostaviti svoj trag, potrebna nam je velika e, većina tijekom e, drugog čitanja. I stoga nam je potrebno razgovarati o tom zajedničkom stajalištu koje nam je predstavljen. Treba podsjetiti da je parlament Dakle, parlament, e, kao što je gospođa Venturelli već e, rekla, je e, izrekao svoj stav o otvorenom popisu, otvorenoj listi. I ta otvorena lista je dosta podijeljena, podijeljena na različite područje, na različita područja, različite razloge E, isto tako postoji mogućnost opt-outa na znanstvenom, e, znanstvenim temeljima. Dakle, postoji razlika između e, čisto znanstvenih argumenata i onih koji to nisu. To je također naša razlika u odnosu na zajedničko stajalište. Isto tako, kad je riječ o pravnoj osnovi, parlament je htio da se usvoje i okolišni razlozi Gospođa Venturelli je također spomenula e, mogućnost prelaska s e, uredbe na direktivu. E, razumijem zbog čega bi to bio, bilo moguće, dakle zbog pa, formalnog paralelizma. zašto nismo htjeli zadržati e, tu pravnu e, osnovu koja se temelji na članku 192 koji daje više fleksibilnosti, više argumenata u obrazloženju. Kad je riječ o samom sadržaju, e, dakle postoje okolišni kriteriji koje mogu države članice na koje se mogu pozvati i parlament je tu dao puno obrazloženja. E, htjela bih e, da nam ko e, vijeće, odnosno komisija, objasne koji su to različiti motivi, odnosno razlozi na koje se poziva EFSA. Kad je riječ o toj prvoj fazi koja predstavlja cornerstone, koja predstavlja novu fazu, znam da je ona postojala E, već u zakonodavstvu o biocidima, međutim u drugom obliku. Ovo je novost. Nismo se još odlučili za ovaj put, ne znamo kako će pregovori teći i e, postoji jako puno ideja, fantazija o tome kako će e, faza 1 proći. Dakle, tijekom pregovora između država koje žele zabraniti, e, dakle uvesti zabranu i onih koje to ne žele. Dakle, htjela bih čuti mišljenje komisije o tome na koji način oni namjeravaju e, igrati ulogu facilitatora u organizaciji e, tog postupka unutar faze 1 jer za sada sam ja dosta zbunjena nije mi sasvim jasno kako će ta faza teći kad je riječ o samoj uvjetovanosti i kompatibilnosti e, faze 1 e, sa ciljem samog teksta, samog dokuve dokumenta, jer kad pogledamo e, ovu direktivu, cilj je državama članicama zabraniti ili ne zabraniti uzgoj GMO-a. Dakle, to je cilj ovog dokumenta. Dakle, zanima me mišljenje vezano uz same uvjete. I zašto stavljati uvjete e, za države članice nije mi jasno zašto bi to trebalo uvesti ovu fazu jer faza 2 bi mogla postati kamen temeljac za sve te znanstvene e, aktivnosti koje ako se e, to uvede bi na neki način mogle pasti u vodu. Postoje e, dva članka i htjela bih u pogledu tih članaka čuti objašnjenja. A to je zašto nismo čuli mišljenje parlamenta mislim govorim jako detaljno, ali vrag je u detaljima kako se kaže. Zanima me pitanje e, financijske odgovornosti, dakle liability. Dakle, e, komisija nam je govorila o dokumentu iz 2014. godine koji govori o tome. Ali dakle, što se događa e, kada dakle, postoji utjecaj na tradicionalne, konvencionalne kulture i uzgoj? Dakle, Znam da će i e, moji kolege imati sigurno i svoja pitanja, znam da imamo ograničenje e, da postavimo dva pitanja, ali jako me zanimaju odgovori na ovo čemu sam govorila. Hvala izvjestiteljici na ovom e, uvodu i također na pokretanju rasprave, a sada dajem odmah riječ izvjestiteljima u sjeni u ime EPP-a kolegica Kostingar. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Srdačno hvala talijanskom predsjedništvu na ovoj prezentaciji kompromisa oko kojega se vijeće sada napokon usuglasilo. E, izvjestiteljica za mišljenje već spomenula da parlament je već 2011. godine jasno se e, odlučio za sljedeću liniju a to je da postoji velika želja u Europskoj uniji da e, postoji sustav samoodređivanja e, što se tiče e, GMO-a i uzgoja GMO žitarica. Već smo ranije ove godine u Europskom parlamentu raspravljali o ovoj temi i vratili smo komisiji određene dokumente i na temelju toga vidimo da ovo pitanje e, uzgoja GMO-a i GMO tehnike je vrlo aktualno pitanje, zanimljivo pitanje i javnost Europe uglavnom je negativno nastrojena u odnosu na GMO, posebice što se tiče međunarodnih koncerna koji žele zavladati proizvodnjom prehrambenih proizvoda u Europi. I sada imamo prijedlog vijeća kako bismo trebali dalje postupiti. Osobno ovaj kompromis je zapravo drugo najbolje rješenje i sama izvjestiteljica je navela da postoje neke točke pri kojima je Europski parlament u svojim zahtjevima ipak bio više restriktivan. Unatoč tome, ovo je ipak poboljšanje u odnosu na prethodnu situaciju. Ja sam naučena na e, pomake u politici u obliku manjih koraka, te stoga pozdravljam ovo izvješće, ovaj kompromisni prijedlog i nakon prijedloga smo čuli različita mišljenja. Neki glasovi tvrde da ovi zahtjevi za stavljanje proizvoda na tržište i taj postupak odobravanja zapravo e, nije pravno usklađen, pa ja bih e, sada zamolila pravnu službu vijeća da to još jednom detaljnije pojasni u smislu socioekonomskih aspekata. Parlament je vrlo jasne zahtjeve postavio E, posebice što se tiče država članica koje imaju e, visoku razinu biološkog uzgoja, male poljoprivredne površine, tu se postavlja pitanje e, suživota genske, GMO tehnike i biološkog uzgoja. Da li je moguće da i jedna i druga vrsta proizvodnje opstanu zajedno. U javnosti postoje različiti glasovi, neki tvrde da e, tako nešto neće biti moguće. Ako pratimo ovaj prijedlog, osobno sam sklona tome da krenemo u drugo čitanje i sigurna sam da ćemo čuti različita mišljenje, no mislim da je najbitnije da kod ovog osjetljivog pitanja e, GMO tehnike jasno se očitujemo da u smislu toga da postoje države članice koje odbijaju GMO i koje su se odlučile za stabilna rješenja. Hvala. Hvala kolegici Kestinger u ime SID-a, potpredsjednik Fanjo. Hvala nekoliko riječi o ovoj temi. Nakon što smo čuli mišljenje E, predsjedništva vijeća. Izvjestitelj za socijaliste i demokrate, dakle za nas, radi se o vrlo važnoj temi e, koja je vrlo relevantna za europsko društvo. Ali treba reći da odluka koju je e, šestog donijelo vijeće predstavlja vrlo važnu etapu i mislim da se time donosi veća pravna sigurnost u pogledu a, mogućnosti zabrane, odnosno ograničavanja uzgoja GMO-a u pojedinim državama članicama. I u budućnosti se mogu uvesti novi razlozi za uđenje takvih zabrane ograničenja, poput okolišnih razloga, socioekonomskih razloga i tako dalje i imat ćemo danas prvu razminu mišljenja o tome s vijećem, ali trebamo konkretno definirati mišljenje na temelju onoga što je odlučeno 2.6. Mislim da ovaj dokument treba popraviti i da je potrebno da imamo pravo drugo čitanje koje bi omogućio, omogućilo, kao što smo već čuli prije nego što je ova e, odluka donesena jednoglasno na Europskom e, vijeću, kako bismo mi mogli dati nekoliko e, prijedloga mi u parlamentu koji pitanje koje si trebamo postaviti u svakom slučaju je da li ovaj tekst vijeća daje dovoljno pravne osnove, pravnog temelja da bi omogućio državama članicama da zabrane uzgoj e, GMO-a ako to žele. I na neki način treba uključiti biotehnologiju, taj sektor u proces e, odlučivanja. Također trebamo ići dalje da bismo zajamčili e, slobodu državama članicama da uzgajaju GMO-e ili ne. Kao izvjestitelj u ime socijalista i demokrata mi imamo određeni broj pitanja ili prijedloga koje ćemo poslije podne iznijeti tijekom sastanka e, sa Frederik e, Riso, Primjerice, e, treba donijeti kompromis u pogledu e, razloga za zabranu, odnosno ograničavanje uzgoja GMO-a na, na teritorijima pojedinih država članica. I tko donosi odluke nacionalno pravosuđe ili VTO. Također treba predvidjeti e, mogućnost e, obeštećenja u slučaju štete koje može nanijeti e, GMO. Treba također osnažiti pravila vezana uz autorizaciju, a to su odluke koje donosi EFSA i koje prethode stavljanju na tržište i uzgoju GMO-a. I trebamo popuniti rupe u pogledu sukoba interesa. Dakle, mislim da je to tema kojom se trebamo pozabaviti tijekom drugog čitanja nakon odluke donesene 2. lipnja. I mislim da trebamo omogućiti da pravna sigurnost se dodatno osnaži i da ide u smjeru onoga što želimo postići e, tijekom drugog čitanja u parlamentu. Hvala potpredsjedniku Parnjevu, a sada predajem e, riječ kolegi Štajsu ime zelenih. Ik e, sluit Hvala. Nadovezujem se svakako na primjedbe koje iznjava gospođa Riz eh, i također eh, želim zahvaliti na ovim vrlo konkretnim eh, pitanjima, naročito kada je riječ o pravnoj osnovi. Ja ne razumijem zašto vijeće nije pristalo uz prijedlog Europskog parlamenta od srpnja 2011. godine i Pitam se zašto je odlučilo izmijeniti pravnu osnovu, odnosno bolje rečeno e, nije se prešlo sa stajališta zaštite tržišta na stajalište zaštite okoliša, a to je svakako ključno pitanje. No, ovu prvu razinu želim smjestiti u jedan širi kontekst. E, mi smo e, čuli govor gospodina Junkera 15. srpnja kada je govorio i o GMO i rekao je da razna postupovna pravila za homologaciju e, GMO proizvoda se e, razlikuju i da ih treba revidirati. On je jasno rekao da ne želi da komisija izda dozvolu za neki GMO proizvod u trenutku kada se zna da u vijeću ministara nema većine. To je kontekst u kojem sada razmatramo ovaj prijedlog. I to je kontekst o kojem treba imati, e, voditi računa. Do sada u vijeću nije bilo dovoljne većine kako bi se e, dopustilo uzgoj određenih GMO-a. Zapravo je više država bilo protiv nego za. Ovaj prijedlog e, se nadovezuje na jedan dosta transparentan pokušaj, a to je da se e, dođe do e, racionalizacije politike po pitanju GMO-a. Zemlje koje se tome protive u vijeću će biti manje protivne ako budu znale da će moći zabraniti uzgoj na dijelu svog teritorija. Kad je riječ o zelenima, ne samo ovdje u odboru, općenito u parlamentu, tu se trebamo pozvati na šest e, smjernica. Dakle, ako E, se krene putem e, renacionalizacije ove politike, onda ipak e, treba voditi računa o tome da se oslabi aspekt zaštite zdravlja i okoliša u konačnoj odluci. Zatim, drugo, Trebamo osigurati čvrstu pravnu osnovu kako bi zemlje članice mogle na tome temeljiti svoje odbijanje. Sadašnji prijedlog, kako sada stoji, mislim da pravno nije dovoljno čvrst. Dakle, moramo izveći to da zemlje članice u svojim odnosima sa proizvođačima se ne nađu u poteškoćama pri donošenju odluke. Izvjestiteljica je govorila o, o pri prvom čitanju i o tome treba voditi računa. Osim toga, na e, vijeću e, u prosincu 2008. su donešene određene odluke i te treba očuvati, odnosno treba osigurati da se zaštita okoliša također ugradi u ovu odluku. Amandman koji je u tom usvojio parlament na prvom čitanju treba također tu ugraditi i to su svakako važni element za procjenu ekološkog rizika i to se odnosi također na korištenje herbicida, pesticida i drugih e, tvari koje mogu imati učinak na e, biljne i životinske organizme. Također trebamo dati formalnu, odnosno za zelene neprihvatljivo davanje formalne odluke proizvođačima. Vlade ne trebaju tražiti dozvolu od velikih proizvođača GMO proizvoda hoće li odbiti određeni proizvod ili ne. Peto, zeleni se ne slažu sa mogućnošću opt-outa u tijeku prve dve godine nakon izdavanja dozvole. To mora biti uvijek prisutna ta mogućnost i pitam e, vijeće zašto je donijelo odluku o tom roku dvije godine. I šesto, to je možda najosjetljivije pitanje, odnosno kontaminacije GMO preko granice. Zapravo kontrole nisu dovoljne. Mnoge zemlje članice još nemaju odgovarajuće zakonodavstvo o tome i to treba također ugraditi u raspravu. I dakle u sažetku zeleni se uglavnom ne slažu sa ovim stajalištem vijeća i mi ostajemo pri kompromisu za koji smo se borili na prvom čitanju u Europskom parlamentu i drugo smatramo važnom Junkerovu izjavu od e, srpnja i očekujemo njegove prijedloge u tom smislu. Treće, stajalište koje je u prvom čitanju izglasao parlament e, ćemo mi braniti i o tome ćemo voditi računa u prijedlozima amandmana i na kraju nadamo se da ćemo imati dobru suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni sa izvjestiteljicom gospođom Ris. E, znam da je kolegica Ris otvorena za suradnju sa nama po tom pitanju. Hvala. U ime e, Goja e, dajem riječ kolegici Boran. kolegu Boran. Hvala. Hvala gospođo Venturelli. Mm, prije svega bih htjela zamoliti gospođu Venturelli da nam objasni malo više ovo, ovu procjenu e, rizika, jer treba spriječiti dugoročne učinke na bioraznolikost i na zdravlje. Isto tako imam e, još nekoliko napomena koja se odnose na stav vijeća. Sviđa mi se da su e, iznijeli ovaj prijedlog iako je to potrajalo tri godine. Međutim, mislim da je prijedlog dosta slab, te da ima puno pravnih rupa. E, zabrinuti smo oko stajališta vijeća koje se odnose na učinkovitost mjera. Mislim da je sposobnost suverenih država da donesu odluku o tome mogu li dakle, da, da zabrane ili ograniče e, GMO, to nije nešto što treba uzeti e, olako i stoga je bitno da prijedlog bude vrlo čvrst. Otvara se mogućnost e, pravnih napada biotehnoloških kompanija, tako da mislim da tekst treba osnažiti u vijeću mogu reći da se ne slažem da logika da države koje žele zabraniti e, GMO da prvo trebaju zatražiti od e, biotehnoloških kompanija da ne stavljaju na tržište njihovih država takve proizvode i da e, im se zato nude argumenti koji su dosta ograničeni. Mislim da treba uvesti načelo, odnosno primijeniti načelo predustrožnosti kad je riječ o GMO usjevima kad je riječ dakle o e, pregovorima e, država članica s biotehnoloških e, kompanija. Isto tako me brine stav zelenih kad je riječ o e, preuzimanju, odnosno da se pozovemo na članak 192, a ne 114. Mislim da da je to bitno kad se odnosi na razloge za zabranu GMO-a. Mislim da je nešto što je također važno, a nije spomenuto. Dakle, ako države zabrane uh, uzgoj uh, GMO-a, uh, ali ako susjedna država ne uvede tu zabranu, nema nikakve zaštite za državu koja je zabranila GMO. Tako da mislim da um, da prijedlog e, vijeća ne daje mogućnost dovoljnih e, tampon e, zona. Mislim da država članica bi trebala moći donijeti samo odluku o zabrani ili ne uzgoja GMO-a na svom teritoriju. Tako da mislim da je stajalište vijeća tek prvi korak i da je taj tekst potrebno popraviti i nadam se da ćemo u danima koji su pred nama upravo to i učiniti. Hvala. Hvala. Budući da se još sedmero kolega javilo za riječ, ako nema daljnjih zahtjeva za riječ, onda ćemo tu zaključiti popis. ću riječ toj sedmorici kolega, a onda ću dati riječ komisiji i vijeću kako bi odgovorili na pitanja. A sada ima riječ kolega Peterle. prezidente, eh, zahvaljujem se eh, italijanskom Puno hvala gospodine predsjedavajući. E, htio bih zahvaliti talijanskom predsjedništvu na jasnom obrazloženju pitanja. Nakon niza godina mislim da smo došli do bolje situacije, ali također bih htio reći da je to bilo krucijalno pitanje u Sloveniji prije izbora, ali i nakon izbora, čak i tijekom mog godišnjeg odmora. Na neki način me nitko nije htio pustiti na miru to je jako važno pitanje za javnost, zapravo to je jedno od ključnih pitanja o kojima razmišljaju građani država članica. I ja kao pčelar sam e, sasvim svjestan tog problema. Činjenica da razgovaramo o e, ugovoru o slobodnoj trgovini sa SAD-om dodaje na važnosti ovom pitanju. Dakle, unatoč pojačanoj transparentnosti i dalje se treba poraditi na pravnoj sigurnosti, kao što je rekao kolega Köstinger i drugi. Ja se slažem sa zabrinutošću koju su oni izrazili. S obzirom na mišljenja građana koja sam čuo, mislim da oni imaju e, dojam da uzgajivači GMO biljaka imaju e, a priori pravo da e, uđu na teritorije gdje žele uzgajati takve biljke, dok oni koji se protive takvoj proizvodnji su oni koji predstavljaju problem. Oni su ti koji trebaju napraviti e, katalog razloga za, zbog čega su protiv e, GMO-a. To nije ispravan put. Mislim da trebamo imati jasan stav o tome koja je uloga znanosti, ali ako su ljudi protiv nečega, tada ih nikakva znanost neće e, razuvjeriti. Ponekad su ljudi iracionalni u svojim obrazloženjima, to je činjenica, ali u politici čak i iracionalni razlozi predstavljaju važan faktor. Također se slažem s onim što je rekao gospodin Stajs. Mi ne uzgajamo GMO u teglama kod kuće. Oni rastu u prirodi i to može dovesti do interakcija koje nisu poznate znanosti. Tako da znanost ne može dati odgovore na dugoročne učinke takvih um, unakrsnih kontaminacija. Tako da trebamo eh, imati na umu strahove naših građana. Imamo pravo eh, zapravo imati na umu da je potrebna mogućnost da se kaže ne i potrebna su nam europska rješenja jasno mi je pitanje renacionalizacije u tom kontekstu. Ovo treba ostati europsko pitanje. Ali isto tako trebamo projecirati volju e, građana. I također bih htio znati koja su to pitanja za koja talijansko predsjedništvo misli da je upitna pravna kontrola i možemo, kako bismo mogli imati zajedničko stajalište s europskim partnerima. Kolegica Borzan ima riječ. E, kolegice i kolege, jedna stvar je e, sigurna i treba nam biti polazište, a to je da većina građana Europske unije e, ne želi GMO u svojim zemljama. Tu činjenicu ne smijemo zanemariti i ako pokušamo ju zanemariti i smanjiti pokušati smanjiti suverenitet zemalja članica pri donošenju ovakve odluke eh, idemo na ruku euroskepticima i potkopavamo povjerenje građana u institucije Europske unije. Eh, problem dakle nastaje u tome što istini za volju dio članica dopušta GMO na svom teritoriju a dio ne i sada naprosto eh, neke se dakle protive tome vrlo, vrlo žustro. E, slučaj odobravanja e, kukuruza pionir e, zorno je razotkrio sve slabosti sadašnjeg sustava novi prijedlog direktive u svakom slučaju želi spriječiti ovakve situacije u budućnosti a ono što želim reći je da smatram da bi zemlje članice trebale imati više samostalnosti prilikom odlučivanja žele li gmo na svom teritoriju ili ne to je ono što žele građani koje predstavljam i e, moram zato izraziti određene bojazni zbog ovoga prijedloga kakav je sada. Smatram dakle e, da treba ojačati pravnu osnovu kako bi restriktivne mjere na nacionalnoj razini u budućnosti imale veću težinu. Bojim se da ako direktiva prođe u ovakvom obliku, proizvođači GMO kultura će sudskim putem moći pobijati nacionalne zabrane. Nadalje, e, princip prema kojem suverene države moraju od biotehnoloških kompanija tražiti odobrenje da zabrane njihove proizvode smatram u najmanju ruku bizarnim. Krenemo li tim putem stvorit ćemo opasan presedan. Reći znači da e, ova nova direktiva ide u pravom smjeru, ali e, da bi u potpunosti ispunila svoju svrhu smatram da je potrebno neke dijelove znatno izmijeniti. Hvala. Eh, Hvala kolegici Borzan. Kolegica Somar ima riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Moram reći da sam dugo razmišljala hoću li se uopće javiti za riječ. Već 15 godina se bavim između ostalog i eh, GMO tehnologijom i neprestano vodimo istu raspravu. Stoga ja sam ovako rastrzana u odnosu na predstojeću odluku. Mislim da ću se suzdržati tijekom glasovanja. Postoje mnogo razloga što je sa stručnog gledišta e, za stajalište vijeća, ali ja sam agronom po struci, te znam da postoji mnogo razloga protiv. E, uvijek smo potiskivali ovaj problem u prošlosti. Države članice naime se nisu usudile javno zauzeti jedinstveno stajalište u odnosu na GMO. E, ustručavale su se donositi ikakve odluke i upravo je to glavni razlog zašto bismo sad trebali donijeti ovu novu direktivu. Stoga ima smisla da države članice e, se napokon konačno odluče na temelju ove nove uredbe i odgovore se da ili ne. Do sada su uvijek prebacivala odgovornost na samu Europsku uniju jer su ih njihovi građani napadali, a oni su prebacivali krivicu na Europsku uniju. Stoga je jako dobro da donosimo ovu novu direktivu, no pitam se da li će se situacija odobravanja na temelju e, direktive 2418, e, da li će se uopće ta situacija dakle, sa odobravanjima izmijeniti? Hoće li države članice uistinu biti pripravne odlučivati o odobrenjima, odnosno odbijati odobrenje određenih GMO proizvoda? To će pokazati vrijeme. A ono što moramo predbaciti državama članicama je sljedeće. Postoji veliki postotak država članica koji su protiv GMO-a, ali nikada nisu informirale stanovništvo o što je zapravo GMO tehnika. Pitajte nekoga pa ćete vidjeti. Nitko ne zna e, konkretno što je GMO. E, dakle, to je jednostavno e, pitanje o kojemu se ne raspravlja otvorenom i to je postalo ideološko pitanje, da li je netko za GMO ili nije GMO načelno. No to je politika. Sa stručnog gledišta rekla sam da je da bi bilo pogrešno usvojiti ovu direktivu i zato ja sam tako rastrgana jer direktiva o izuzećima detaljno regulira prema kojim kriterijima GMO bi trebalo preispitati u odnosu na odobrenje, a ako se odobri GMO, određene GMO proizvode, onda se mora odgovarati na pitanja koje smo sada spomenuli tijekom rasprave. Da li su GMO proizvodi sigurni za zdravlje životinja, zdravlje ljudi, za okoliš? To su konkretna pitanja, e, mi možemo dopustiti GMO proizvode samo ako uopće nikome nisu škodljivi niti po ljude, niti po životinje, niti po okoliš. E, I zato i postoji e, ovaj, ovaj otvoreni popis razloga za odbijanje je zapravo smješan kojeg je predložilo vijeće. Kolege su se već očitovale, rekli su to će biti vrlo teško u određenim okolnostima pronaći pravi razlog. Ne, baš naprotiv, ovo je smiješno, zato što bi se mogao navesti bilo koji razlog. Mogao bi se izmisliti bilo kakav razlog kojim bi se regionalno ili u cijeloj državi članici e, mogao zabraniti uzgoj GMO žitarica, a prema direktivi o izuzećima čak i neke, neki, neki dopušteni GMO proizvodi se mogu na taj način zabraniti. To ne smijemo zaboraviti. Dakle, zapravo sve je ovo proizvoljno. Sve je prepušteno proizvoljnosti u okviru nove direktive, a mi želimo odlučno reagirati, mi to ne želimo. Barem bismo tako bili iskreni. Zato mi smeta ova ovaj pseudopopis bez toga toliko i smeta. Ima pitanje za komisiju. Činjenica da su se države članice sada usuglasile da novo pravilo ne bude u obliku uredbe, već u obliku direktive. To me potiče na razmišljanje što će e, države članice nadopisati na ovu e, novu direktivu. E, moglo bi se dogoditi da postane standard da trgovina GMO proizvodima unutar Europske unije bude time zapriječena ili narušena. Kako ćemo to isključiti? Jer to će biti uistinu nešto što će štetiti unutarnjem tržištu i E, to će biti proturječno direktivi 2018. E, isto tako mislim da je šteta u odnosu na slobodu kojom se mi europejci uvijek hvalimo, e, a to je ograničavanje malih poduzeća, malih poljoprivrednih gospodarstva koje se žele baviti GMO uzgojem ali ako stanovništvo države članice na to prisiljava, ne možemo niti tome stati na put. Rekla sam već da mi sama ne znam kako ću glasovati. Vjerojatno se neću suprotstaviti, ali nisam sigurna niti da ću glasovati za. Ali to ćemo još vidjeti kada e, započnemo sa pravom raspravom. Hvala kolegice Somer. Riječ ima potpredsjednik Javor. Hvala gospodine predsjedavajući. Novo zakonodavstvo želi osnažiti nacionalni suverenitet te omogućuje državama članicama da pomognu poljoprivrednicima u uzgoju i GMO-a u odnosu na prethodno zakonodavstvo gdje države članice koje su htjele zabraniti takvu vrstu uzgoja su imale poteškoće. Morale su imati moratorij. Međutim, postoji problem s ovim prijedlogom. Može se činiti da vlade i države članice koje se protive proizvodnji, odnosno uzgoju GMO-a, sada imaju mogućnost to učiniti putem jednostavnijeg postupka. No postavlja se pitanje. Mogu li one zaštititi svoje stanovništvo od rizika koje predstavljaju gmo Problem leži u tome da ovdje u Europi može postojati opasnost da nećemo biti u stanju e, osigurati sigurnost u onoj mjeri u kojoj bismo htjeli. Budući da usjevi ne poštuju međudržavne granice, već ih mogu prelaziti. To je rizik koji je relevantan za cijeli naš teritorij, te podrazumijeva i velike troškove troškove kontrole. Druga stvar, mi u velikoj mjeri uzgajamo GMO-e širom Europe. Odnosno, kad bismo to činili, samim time doveli bismo do velike prisutnosti takvih usjeva u Europi pa bi se oni mogli koristiti i u proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda. A potrošači koje, je, koje bi ovakvo zakonodavstvo trebalo štititi neće takvu zaštitu dobivati budući da e, zakonodavstvo nije dovoljno jako tako da potrošači neće u osnovi znati što kupuju u dućanima. Stoga će rizici i dalje postojati, jer će postojati hrana koja sadrži GMO. Međutim, čini mi se da je jedino rješenje da se državama ne da mogućnost uh, E, donošenja zakona, dakle postoje procedure na europskoj razini, jer sada rizici za okoliš i javno zdravlje nisu uzeti u obzir u dovoljnoj mjeri. Tako da ta mogućnost uvođenja zabrana će dovesti do željenog rezultata. Možemo ukloniti rizike za potrošače, a istodobno osnažujemo postupke Europske unije, zakonodavne postupke, postrožujemo ih, te uzimamo u obzir sve procjene rizika jer u protivnom, evo recimo Mađarska koju ja predstavljam u Europskom parlamentu, a to je zemlja koja se bori protiv GMO-a i uvođenja GMO-a u zemlju e, će dovesti, dakle, unatoč tome građani će biti izloženi GMO-ima. Dakle, GMO će postojati i na mađarskom teritoriju. Tako da nije dovoljno da se omogući državama članicama da zabrane uzgoj takvih usjeva, već su nam potrebne snažnije, strože procjene rizika e, za zdravlje i e, okoliš. Dajem riječ odmah kolegice Predsjedniče, ja bih bila najsretnija da su Europska komisija i vijeće e, postavili postigli suglasnost i predložili zabranu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš što bi bilo i logično jer je znanstveno dokazano da GMO štetno utječe na biološku raznolikost, da neke vrste bezuvjetno nestaju, a ako nestaju vrste onda dovodimo u pitanje cijeli ekosustav i proizvodnju hrane a ako pak tako postupamo onda se igramo boga što ne bi trebala biti naša uloga. multinacionalne kompanije patentiraju gene što znači da one patentiraju život a to nije etično i nedopustivo je da se od njih traže bilo kakva odobrenja. hrvatske županije sve su zabranile sjetvu genetski modificiranog sjemena na svom teritoriju ja sam zadovoljna što je hrvatska gmo free country jer naši poljoprivrednici i naši potrošači ne žele genetski modificirane organizme. I smatram da nitko ne smije dovoditi u pitanje tu e, odluku jer e, opravdavajući se kao što vidimo u ovom aktu zaštitom slobode kretanja roba e, stvari se osporava takva naša odluka a mi ovakvom odlukom štitimo svoje nacionalne interese i štitimo biološki suverenitet hrvatske. Kako ćemo se mi zaštititi kao zemlja ako naši susjedi odluče sijati genetski modificirane organizme to ovaj akt e, ne regulira. Tko može objasniti pčelama, kukcima, vjetru da ne prenose pelud e, genetski modificiranih e, usjeva na naša polja? Tko će odgovarati ako naši usjevi budu onečišćeni? Jer po mom mišljenju ta se šteta koja bi eventualno nastala ne može platiti novcem. Europa ima šansu za razliku od nekih drugih kontinenata zadržati svoj status ekološki očuvanog i uravnoteženog kontinenta, a na nama parlamentarcima je odluka. Kao zastupnica iz Republike Hrvatske e, želim reći da ukoliko ovaj prijedlog ne doživi znatne izmjene pozvat ću naše susjede sloveniju austriju mađarsku i italiju da podupru moju inicijativu koju sam već pokrenula kako bi uspostavili alpe adria regiju slobodnu od gmo a i kako bi u toj regiji na teritorijama svojih zemalja zabranili sjetvu genetski modificiranog sjemena i time zaštitili svoju poljoprivrednu proizvodnju turizam i biološku raznolikost. hvala lijepo. Grazie, e Hvala lijepa. Imam e, dva posljednja izlaganja i sada dajem riječ marširi bazi. Hvala gospodine predsjedavajući. Mene veseli što je talijansko predsjedništvo reklo da je to prioritet, ali istovremeno se pitam koja je današnja situacija. Postoje potrošači, kao što već rekli, koji su e, u većini protiv GMO-a Istovremeno, s ovom procedurom, a vidjet ćemo da je ona potpuno e, protiv antidemokratična, dakle, e, tom procedurom se oni uvode. I sada vidimo kakva je situacija u e, Argentini katastrofalna, a isto tako postoji i takva situacija u SAD-u koja je ireverzibilna. Istovremeno, E, potrebno, potrebni su e, preduvjeti. Dakle, Juncker je rekao da postupak odobravanja GMO-a je antidemokratska. Dakle, sama procedura e, ukidanja dozvole antidemokratska. Imate većinu država članica i samim time komisija donosi odluku koja je protivna želji većine država članica. To je antidemokratsko, to je prvo. Drugo, govorimo o procjeni e, rizika za zdravlje i za okoliš. Naša agencija Europska EFSA, je imala e, sukob interesa unutar sebe i Erik Seraleni je pokazao da postoje zdravstveni rizici od e, e, korištenja e, genetski modificiranog kukuruza i to se pokazalo na štakorima. I zapravo laboratorije Monsanta rade istraživanja i samim time ne možemo reći da postoje ispravne, ispravne procjene rizika. I treće, želim da se napravi socio, socioekonomska analiza korištenja GMO-a. Pogledajte što se događa u svijetu gdje se koristi GMO-i. Vidimo da dolazi do privatizacije sjemen, sjemena, vidimo da propadaju e, poljoprivrednici i da situacija nije bolja u e, zemljama koje ne koriste GMO. Dakle, treba napraviti tu analizu i neću se vraćati na ono što je e, rekao izvjestitelj vijeća. Ja mogu reći da sada ako država članica odbije e, treba se obratiti komisiji koja će pregovarati sa biotehnološkim kompanijama, dakle u tom smislu treba popraviti e, sam tekst, ali ono što ste vi ponudili je pravno pravno nedopustivo jer VTO bi trebao sam sebe e, napasti. Dakle, ako postoji arbitražni sud i bilo da Francuska, Hrvatska ili Austrija mora nešto platiti i napada nas Monsanto i upravni sud od nas traži e, obeštećenje, što ćemo napraviti? Dakle, mi ćemo, to će imati izravan utjecaj ako država odbije dopustiti e, ulazak GMO-a i ako ga tuži e, biotehnološka kompanija. E, Frederik, u koju ja imam potpuno povjerenje, moram reći da ćemo mi zapravo snositi posljedice, bit ćemo kažnjeni ako ne želimo GMO. Dakle, mislim da su potrebne ne, određene prethodne radnje, određeni e, preduvjeti, e, potrebne su analize, studije i tako dalje, ali mi trebamo misliti na naše birače i ako mislimo na zaštitu e, potrošača i ako želimo se držati načela predostrožnosti, trebamo puno poraditi na ovom tekstu. Ja, vielen Dank. Riječ ima Peter Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih zamolio kolegice i kolege da budu umjereni tijekom ove rasprave i fleksibilni kada pregovaraju sa vijećem. Ukratko ću obrazložiti svoje stajalište. E, kolegica je uputila Renata na sveukupni pravni položaj Europske unije e, i to je vrlo relevantno jer nakon izbora nismo još raspravili ovu temu, ali ako ćemo krenuti u smjeru drugog čitanja, moramo se pobrinuti da imamo dovoljnu pregovaračku moć u parlamentu u našim klubovima zastupnika da omogućimo poduzećima i poljoprivrednicima koji žele uzgajati GMO žitarice, da njih ne dovedemo u nepovoljan položaj. Moramo znati u što se upuštamo, moramo biti toga vrlo oprezni i molim vas da zadržimo stručnu razinu kada kolega iz zelenih kaže da ne postoji nikakvo e, obilježavanje, to je E, besmislica. Mi imamo direktivu za obilježavanje GMO proizvoda i neke zemlje kao što su Italija, Njemačka i Francuska, e, one će to potvrditi. E, nula posto je onaj slavni kompromis i donesena odluka da je i taj postotak potrebno obilježavati. Zeleni ministri su to odobrili, dakle ne možete tvrditi da obilježavanje, etiketiranje, deklaracije nisu regulirane, jesu i to jednim širokim kompromisom, a aktualni pravni položaj je takav da ako se ne usuglasimo sa vijećem, Svako poduzeće će imati pravo na odobrenje ako je to znanstveno obrazloženo. Dakle, mi smo u situaciji u kojoj svakog dana sud Europske unije može dati pravo poduzeći da u cijeloj Europskoj uniji može započeti sa uzgojem jednog GMO e, organizma. To je naše ishodište. Znam da je u političkom smislu sve to vrlo teško. Osobno mislim da moramo primiti na znanje da većina država članica ne želi GMO i stoga ovaj prijedlog komisije je e, takav da ne navodi razloge EFSE, već bi trebali navoditi e, razlog e, nacionalnih e, odluka. Mislim da više nema smisla raspravljati sada o tome. Vijeće trebalo četiri godine i znam iz razgovora sa svojim ministrom i dionicima iz svoje zemlje da je bilo vrlo, vrlo teško ishoditi ovaj kompromis i usuglasiti se oko njega. Ako sada se opet vraćamo na početnu načelnu raspravu i zahtijevamo zabranu GMO-a u cijeloj Europi. Ja vam jamčim da nećemo doći do rješenja na taj način. Stoga još jednom molim sve zastupnike, pogotovo one koji će pregovarati, e, Frederik Ries, siguran sam da ćeš ti imati e, potrebno iskustvo i pragmatičnost. Također apeliram i na izvjestitelje u sjeni da ostanu fleksibilni, pragmatični jer problem nije baš tako veliki kao što je prikazan tijekom ove rasprave. Razlika između vijeća i parlamenta nije baš toliko dramatična i ako se svi potrudimo, vrlo brzo ćemo doći do rješenja. Hvala. Hvala kolegi Lizeu i posljednja ima riječ kolegica Bila Juza. Porque estoy totalmente hvala. Nisam planirala javiti se za riječ, ali u potpuno se, se slažem s e, gospodinom Lizom i gospođom Somer. E, moram reći da je ovo rasprava koja na neki način budi osjećaj, koja definitivno nadilazi akademske i znanstvene rasprave. čuli smo različite neistine sigurnost GMO je za, osigurana. Ne postoje ikakve ikakvi e, dokazi koji pokazuju da, da su studije lažne. EFSA. Ako su studije napravili nezavisni znanstvenici ili timovi, a ne Monsanto ili netko drugi, već iskusni stručnjaci, i zatim e, postoji pitanje etiketiranja. So, GM soja je zabranjena, ali jako velik dio takve soje se uvozi, jer inače ne bi bilo dovoljno e, proteina za hranu za životinje u Europi. Ali to su ekološki razlozi, ali ne možemo reći da je to loše za ljudsko e, zdravlje. To nije točno. E, hrana za životinje odnosi, e, ovisi o GMO soji. Mislim da je to održivo i profitabilno. Sada, e, iako kasnimo sa dnevnim redom, e, ipak sam nastojao neograničiti raspravu jer ipak je ovo dosta važna tematika i nisam e, htio stavljati nikakve granice. No sada prvo dajem riječ komisiji koju su brojni prozvali. Dakle, izvolite. Gospodin Pudle. Oui, grand merci, monsieur le Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava kao što je uvijek slučaj kada govorimo o GMO-ima. Htio sam kratko reći da je komisija vrlo zadovoljna napretkom koje je postignulo grško predsjedništvo u lipnju. Jer već četiri godine zapravo ovaj dosje se nije maknuo um, smrtve točke znači od 2010. godine. Naravno, bilo je potrebno da dođemo do niza kompromisa kako bi ovaj tekst na neki način sazrio u vijeću. Htio bih naglasiti da za nas ovaj prijedlog osigurava pravnu sigurnost, znanstvenu sigurnost, te da osigurava zaštitu potrošača da poboljšava sadašnju situaciju. Kao što znate, sadašnja situacija dovela je do e, niza zaštitnih klauzula koje su uvele države članice, koje nisu imale dobar pravni temelj. Niz e, takvih e, klauzula su odbili nacionalni i vrhovni sudovi. Predsjednik Bar Barroso je u, programu za svoj drugi mandat govorio o mogućnosti uvođenja mogućnosti da države članice same donose tu odluku, a da to ne čini više komisija kad se radi o nacionalnom teritoriju. Ovdje se nudi veća pravna sigurnost državama članicama koje ne žele uzgajati GMO. To je odluka koja koje mogu donijeti države članice, a većina njih to ne želi jer ih samo pet to čini, pet država članica, znači velika većina to ne želi. I e, mislim da je do sada postojala veća pravna nesigurnost, a ovaj prijedlog donosi e, pojačanu pravnu sigurnost na razini e, Europske unije i na međunarodnoj razini. Kad je riječ o EFSI, odnosno znanstvenim e, temeljima. E, čuo sam niz kritika na račun EFSA, uvijek ih ima, međutim EFSA je uložila velike napore da se riješi problem sukoba interesa. I podsjećam vas, a i sami znate, procjen, znanstvena e, procjena i ocjena GMO-a u Europi, ali i drugdje, u SAD-u, Brazilu i drugdje treba šest mjeseci za takvu autorizaciju, a nama u Europi treba 5 do deset godina. I te znanstvene ocjene su vrlo stroge. Naravno, uvijek ih možemo dodatno poboljšati. I kao što znamo, prešli smo e, s testova e, smanjene toksičnosti na e, te testove od 90 dana i kao što znate, postoji testovi toksičnosti od dvije godine, u fazi smo eksperimenata, ali u svakom slučaju uvijek se može sumnjati u znanstvene, znanstvene istraživanja, pa makar bili najbolji na svijetu. Kad je riječ o zaštiti potrošača, treba reći sljedeće. EFSA kaže da sa sadašnjim e, metodama istraživanja ne postoji rizik za potrošače. Kad bi oni postojali, e, EFSA ih ne bi odobrila. S druge strane postoje e, postupci e, označavanja, dakle etiketiranja, deklaracija kako bi potrošači mogli donositi odluke na tržištu. Tako da na tržištu ne postoje e, GMO-i koji su za ljudsku potrošnju. Kao što smo čuli, e, GMO se koriste masovno za hranu, u hrani za životinje, ali ne za ljudsku prehranu. Tako da prvo, ne postoji rizik i drugo, postoji mogućnost za potrošače da donesu odluku, da odaberu e, putem informacija na etiketama, deklaracijama. Isto tako postoji rigorozna kontrola u državama članicama te na granicama ako želite da vam mm, u jednom trenutku budemo, ako želite da vam nešto više kažemo o tim vrstama graničnih kontrola, možemo to jednom napraviti. Također sam htio nešto reći e, o fazi 1. Faza 1 nije bila u prijedlogu komisije kao ni u e, prvom čitanju parlamenta. E, ta faza uvedena je kako bi se E, napravila deblokada na razini e, vijeća. Dakle, postoje prvo dvije paralelne faze. Dakle, ako, na, postoji faza 1, ako ona ne bude funkcionirala, onda se prelazi na fazu 2. E, faza 1 ima za cilj pokušati razjasniti situaciju između dva aktera. I to na jedan prijateljski način, ako mi dopustite da upotrebim tu riječ. I vijeće je e, uveo ulogu komisije i to je postupak koji je potrebno dodatno definirati, ali za sada komisija nema namjeru biti pregovarač između države članice koja odbija GMO i e, e, tvrtke koja želi uvesti GMO. Komisija na neki način je posrednik u plemenitom smislu, jedan čimbenik koji bi e, prenio stav države članice koja ne želi pregovarati s kompanijom e, toj kompaniji. I sasvim je jasno da se svi nadaju, a to vrijedi i za kompanije, one ne žele sukobe, one znaju averziju e, potrošača prema e, GMO-ima i vjerojatno je da će kompanije prihvatiti tu fazu 1. A ako ta faza 1 ne bude funkcionirala, onda se prelazi na fazu 2 e, gdje se uvodi ovih sedam razloga za odbijanje, dakle na pravnoj razini. Postavljeno je pitanje koje se odnosi na e, okolišne ciljeve. Za nas je jedna stvar jasna. Ako postoje nova e, znanstvena saznanja vezana uz okoliš, e, zdravstvene rizike, rizike za zdravlje ljudi i životinja, uključujući i insekte, pogotovo one koji prenose e, pelud. To je nešto što rješava EFSA. Mislim da ne bi bilo dobro da država članica može uvoditi mjere na razini okoliša na temelju znanstvenih spoznaja koje će evaluirati ESA. S druge strane, Druga, drugi elementi koji se odnose e, na okoliš mogu se koristiti kao razlog, po, dakle, pod skupinom razloga 1, dakle, kad se radi o krajolicima, dakle, pejzažima, ekosistemima i tako dalje. Dakle, to je nešto što treba detaljnije proučiti i u slučaju znanstvenih informacija, dakle naš je stav da EFSA treba istražiti treba li to, dakle te spoznaje, trebaju li one promijeniti naše sadašnje ili prethodno mišljenje ili ne. Evo gospodine predsjedniče, to bi bilo nekoliko napomena ovom prijedlogu za koji želimo da bude odobren u drugom čitanju od strane vašeg odbora i parlamenta, što je prije moguće. Želimo imati dokument, odnosno tekst, koji se može odobriti, odnosno donijeti, usvojiti relativno brzo. Kad je riječ o prijedlogu koji se odnosi na e, novom stajalištu novog predsjednika komisije Junkera. Radi se o novom stajalištu koje je potrebno proučiti i pojasniti jer radi se o novim stavovima koje je on iznio, a Radi se o stavu naših građana prema GMO-ima. Boljoprivreda danas ovisi u velikoj mjeri o uvozu GMO-a i kada poljoprivreda ne bi mogla imati GMO-e za prehranu životinja, domaćih životinja, to bi dovelo do velikog ekonomskog troška. Dakle, jesu li nam potrebni takvi troškovi da ne bismo imali e, GMO, to je velika politička odluka ko, koja, koja nije na parlamentu. Parlament ne bi trebao snositi posljedice za to. Mi ćemo zajedno sa budućim povjerenikom i predsjednikom, naravno Junkerom, predstaviti novu politiku vezanu uz e, GMO. Eto, to je to što sam htio reći u ovoj fazi. Hvala gospodine predsjedavajući. Doktor Pudle. Hvala gospodine Pudle. A sada dajem riječ gospođi Venturelli u ime vijeća. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i hvala svima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Mislim e, da sam e, tu napravila najmanje devet stranica bilješaka sa što konkretnim, što općenitim pitanjima. I sigurna sam da e, čim započnemo pregovore da ćemo moći odgovoriti na većinu postavljenih pitanja. No, sada ću već odgovoriti na neka pitanja koja mi se čini da su se ponavljala i mislim da treba i što razjasniti. Neki zastupnici su gotovo ogorčeno govorili o uvođenju ove prve faze u mehanizam opt-outa. Dakle, ova prva faza nije zamišljena kao faza pregovaranja sa poduzećem. Kao što smo vidjeli u posljednjim godinama, znamo da neka poduzeća povlače svoje zahtjeve za dozvolama, a zapravo je namjera prve faze da se pruži od samoga početka pravna sigurnost. Dakle, to je jedno pitanje, odnosno jedan zahtjev koji zemlja članica putem komisije upućuje poduzeću. I to nije pregovor, poduzeće može reći ne i onda tu počinje druga faza koja se odvija naravno sukladno točno određenim rokovima, no u slučaju da predlagatelj, odnosno poduzeće, ne odgovori ništa od samoga početka postoji pravna sigurnost i za zemlje članice i za djelatnike oko toga da je sama dozvola prostorno ograničena. Mnogi od vas su spomenuli da bi zemlje članice trebale imati veću fleksibilnost. Pa evo, upravo to je ta fleksibilnost koju su zemlje članice na vijeću 12.6. odlučile ugraditi ovaj prijedlog kako bi se olakšalo i sljedeće korake. Naravno, vodi se i vrlo žestoka rasprava u javnosti o tome i naravno svjesni smo da smo u sustavu imali određene poteškoće. Cilj ovoga prijedloga nije s pravom ili nažalost izmijeniti u potpunosti europski sustav. To će, kao što znate, ovisiti onome što bude poduzeo predsjednik Juncker. A naravno pravo pokretanja zakonodavnog postupka ima komisija i za to trebamo pričekati komisiju. No, problem koji trebamo riješiti sada, s kojima se suočavaju sve zemlje članice je e, prisutan i mi moramo smatramo djelovati vrlo brzo i dati zemljama članicama onda tu mogućnost da zabrane ili ograniče usjeve GMO-a. Ovaj kompromis koji su neki kritizirali ipak je usvojilo 26 zemalja članica od kojih mnoge 20 ili 21 se protive u načelu GMO usjevima i uzgoju GMO-a. Dakle, e, to osigurava zapravo i pravnu sigurnost da se može tu djelovati i intervenirati na nacionalnoj razini. E, sa zanimanjem sam saslušala ovu raspravu i e, svakako ćemo moći i kasnije raspravljati o pravnoj osnovi i o financijskom odgovornosti i tako dalje. To su sve pitanja u odnosu na koja znamo da parlament ima vrlo određena stajališta. Kada je riječ e, o obrazloženjima i razlozima, kao što smo rekli, to je otvoreni popis, o tome možemo raspravljati, no ja nemam e, mandat da bih e, to učinila i svakako moramo voditi računa i o stajalištima drugih kolega, dakle ne mogu reći ništa sada o ovom popisu obrazloženja, no to je upravo otvoren popis kako bi se osigurala što veća fleksibilnost. Mislimo da je upravo to cilj ovoga akta, odnosno omogućiti fleksibilnost zemljama članicama kako bi se nosile sa ovom vrlo aktualnom situacijom. Nadamo se i mislimo da je to i cilj parlamenta i sigurna sam da ćemo moći uspješno surađivati sa gospođom Risi, sa izvjestiteljima u Sjeni i postići jedan sporazum do kraja godine. Hvala gospođi Venturelli. Obično raspravu zaključuje izvjestitelj. Ne znam želi li izvjestiteljica odgovoriti na ovo ili dodati nešto ili možemo li nastaviti jer nažalost nemamo baš previše vremena na raspolaganju. U redu, hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici i želim samo dodati da kada vijeć na plenarnoj sjednici u rujnu bude iznijelo svoje stajalište, nakon toga e, će se razmatrati preporuka u NVU 9.10. Rok za podnošenje amandmana je 14. i zatim će se glasovanje održati 5. i 6. studenog i nakon toga će se glasovati na plenarnoj sjednici u prvom mjesecu, siječnju. E, mi smo dosta zakasnili. Dakle, pitam e, kolegu Gerbandija možemo li ovu točku u europskom semestru odgoditi za poslijepodne nakon što saslušamo povjerenike. No, budući da su predstavnici komisije došli iz Luksemburga i došli su upravo kako bi nas upoznali sa stanjem radova u vezi sa Europskom strategijom o alkoholu. Predložio bih da ukratko obradimo ovu temu, tako da ću odmah dati riječ kolegici Wilmot koja je pokrenula ovu inicijativu i onda ću dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala lijepo. Bilo bi lijepo da me saslušate u tišini, obzirom da je ovo vrlo važno pitanje. Šteta da nismo imali više vremena za raspravu. Prego di fare silenzio per consentire alla collega e poi alla commissione. Molim tišinu kako bismo mogli saslušati kolegicu i nakon toga će komisija moći iznijeti svoju prezentaciju. Ako odlazite iz dvorane, molim vas budite tihi. Kao što sam rekla, ovo je vrlo važno pitanje. Mislim da smo svi svjesni toga e, kakve ozbiljne posljedice na zdravlje ima alkohol i u odnosu na posljednju strategiju alkoholu smo ostvarili veliki napredak. Molim vas, možete biti tiši kada govorimo o ovom važnom pitanju. Posso chiedere al Consiglio magari se... Zamolit ću vijeće da pregovara izvan dvorane. Još uvijek nismo vidjeli prijedlog za novu strategiju o alkoholu. Nitko nije vidio taj prijedlog. Mi smo primili jakva jamstva da će strategija biti obnovljena. Unatoč velikom pritisku ovog parlamenta i država članica, ako će biti obnovljena strategija, odnosno će se razdoblje od 2016. do 2020. Posljednja strategija je istekla 2012 Dakle, do 2000, što će se dogoditi od sada do 2016. godine? To je pitanje. Parlament bi trebao započeti s radom novoj rezoluciji odmah. Dakle, nastavit ćemo kao parlament i dalje vršiti pritisak na komisiju i na vijeće o tom pitanju. Što se tiče drugog pitanja, izvješće o označivanju alkohola sukladno uredbi o hrani sada je e, došao na vrijeme. Za liko drugih e, proizvoda kao što su mliječni napitci i sokovi. Alkoholni napitci ne sadrže nikakve informacije niti o kaloričnoj vrijednosti, niti o e, e, prehrabeno vrijednosti, e, a čaša vina sadrži isti broj kalorija kao i pločica čokolade. Dakle, i te informacije su nam potrebne i stoga molim nadopunu. Hvala gospođo Mrmod i vidim dva javljanja za riječ. Zamolit ću kolege da budu kratke. Nakon toga ću dati riječ komisiji. Gospodin Duncan. Hvala. Nekoliko točaka bih samo želio iznijeti. I sama strategija alkoholu, prethodna strategija alkoholu je e, polučila određen uspjeh, na to se moramo nadovezati. Vrlo važno je da ne izgubimo poboljšanja koja su ostvarena tijekom e, provedbe te strategije. Je također vrlo važno da spoznamo da e, odgovor nije jedna veličina pristaje svima. Postoje kulturološke razlike, postoje nacionalne razlike i njih moramo uzeti u obzir ako želimo stvariti napredak u ovom području. Slažem se sa e, primjedbom vezanim uz označavanje alkohola. treba nam više informacija. Potrošači moraju razumjeti e, što to oni konzumiraju i u smislu e, kalorične vrijednosti i svih drugih sastojaka. Izazov vezan uz strategiju jest. Ona mora biti usklađena i sa inicijativama država članica E, i najboljim iskustvima i mora također predložiti nešto što je od vrijednosti. Odgoda u smislu provedbe ove strategije baš ne ide u prilog mnogih institucija. Parlament je naporno radio na e, ovoj temi. E, želim da ostvarimo brzo napredak kako bi ovo važno pitanje dobilo na zamahu. Hvala lijepa. Gospođa Vika. tema alkoholna strategija i jako želim da nismo nastavili raditi na novoj strategiji da se ovdje spominje datum. two thousand and twenty obzirom da je istekla strategija. two thousand and godine zalažem se da budemo uporni da radimo na novoj strategiji jer posebno kad je riječ o vinu ovdje želim istaknuti da postoje kulturološke razlike i da ih treba uzeti u obzir prilikom e, sastavljanja ove strategije da su vrlo važne oznake da su vrlo važna kalorična vrijednost. razumjela sam da je jednaka pločica čokolade jednoj čaši vina međutim isto tako treba uzeti razlike između juga i sjevera jer vi znate da su sasvim drugačije navike i da negdje alkohol predstavlja hranu ali nažalost kod mladih alkohol predstavlja obijest i to je razlog zašto se zalažem da donesemo strategiju i da se države članice moraju pridržavati osnovnih načela te strategije. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ komisiji kako bi nas predstavnik komisije ažurirao o njihovom programu u vezi sa Europskom strategijom o alkoholu. Gospodin Rajan ima riječ. Hvala lijepa i hvala vam što ste mi dopustili da e, se ovako kasno javim za riječ. Žao mi je što vas zadržavam prije ručka. Želio bih reagirati time što ću najprije spomenuti. Nakon što sam čuo komentare kolega, percepcija koju vi imate da se ništa nije događalo od 2012. godine je zapravo relativno pogrešna. U smislu toga da proveli smo procjenu strategije i u toj procjeni strategije interna evaluacija je završila prošle godine, 2013. godine i to sa jednim vrlo zanimljivim zaključkom. A on je bio da alati i sredstva koja su operativna e, za strategiju od 2016. godine se smatraju e, od presudne važnosti da bismo ostvarili cilj. Stoga je naše mišljenje da e, je glavno pitanje, jedino važno pitanje koje je i dalje važno je da unatoč našim nastojanjima i naporima još uvijek imamo dosta otvorenih pitanja, stoga smo odlučili uložiti više u postojeće alate, jer imamo mnogo postojećih sredstava koje možemo primijeniti, tako da smo se složili da e, cilj koji je određen 2006. godine će i dalje biti prihvatljiv i državama članicama i dionicima i moći će polučiti uspjeh. Stoga smo radili najprije sa odborom e, za nacionalna tijela kako bismo najprije analizirali i pronašli i detektirali područja na kojima moramo djelovati brže. I u suradnji sa državama članicama smo radili nekoliko mjeseci na akcijskom planu za države članice o pićima i navikama pijenja. E, Željeli smo se na taj način osigurati da ćemo imati brz napredak. Također, tijekom istog vremena smo osigurali financijsku potporu za zajedničko djelovanje država članica kako bismo se pozabavili različitim pitanjima e, u kontekstu kojih bi države članice mogle udružiti snage i, djelovati zajednički i mi smatramo da je to zajedničko djelovanje i akcijski plan bi mogli biti vrlo zanimljivi alati i elementi e, pomoću kojih možemo preispitati da li je strategija koja je usvojena 2006. godine bila dostatan okvir za djelovanje, jer upravo tražimo okvir za djelovanje. Danas vam ne mogu reći hoćemo li iznositi novu strategiju ili ne, ali ono što je jasno da ćemo sa državama članicama poraditi na tome da pronađemo pravu metodu, možda će to biti strategija, i u tom smislu možda nešto dodatno što bi vam moglo biti zanimljivo jeste da smo, organ, da smo e, olakšali rad država članica u okviru jednog novog dokumenta koji će biti temelj za raspravu sa novim povjerenikom. To bi mogao biti temelj za buduću strategiju jer ako će to biti nova strategija, moramo donijeti e, neke nove elemente. ako ćemo raditi na temelju stare strategije, onda ćemo e, to nazvati obnovom strategije. Ne želim vas sada zadržavati, kasnije ću vas izvijestiti o e, pojedinostima akcijskog plana za kojeg se zalažu države članice i reći ću vam zaključke razgovora između države članice u pisanom obliku. Hvala. Hvala. Hvala lijepo. Mislim da ovo nije dovoljno jasno, obzirom da je svima jasno da parlament želi novu strategiju. Nije dovoljno samo reći, analizirali smo sve prošle godine, ali ništa ne predlažemo za budućnost. Ima mnogo novih elemenata koje bismo trebali e, ugraditi u novu strategiju, preporuke e, svjetske trgovinske organizacije, također e, minimalne standarde za označavanje, ograničenja za oglašivače, cijeli niz elemenata. Mogli bismo također pogledati mogućnost većih financija za istraživanje štetnih posljedica konzumacije alkohola. E, dakle, želimo nešto konkretno i ne želimo izgubiti zamah. Dakle, mislim da stvarno nam se morate uskoro e, povratno javiti, to sa nečim više konkretnim. Ovo nije dovoljno dobro. Dozvolite mi prvo da zahvalim komisiji na ovome izlaganju. Siguran sam da će parlament e, donijeti svoje odluke i definirati svoje stajalište po ovome pitanju. Hvala još jednom komisiji i vidimo se kasnije kada budemo nastavili radove danas poslijepodne.